o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. Najprije dajem riječ gospođi Izabel Toma. Pričekajte samo trenutak, gospođo Toma. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, den Saal schweigend und möglichst... Molim vas da mirno i tiho napustite vječnicu. Kolegice Van Brent, gospođo Lunaček, molim, te, molim vas sjednite ili odite. I povedite gospođu Van Brent. So, Fatoma, bitte sehr. Danke sehr. Euh, madame la commissaire, chers povjerenice, uvaženi kolege zastupnici. Danas se nalazimo pred tehničkom revizijom koja je bitna za provedbu operativnih programa. Svi fondovi u razdoblju za 2014. od 2014. do 2012. su bitni. E, više od 300 operativnih programa nije još bilo usvojeno 31.12.2013. i nisu mogli iskoristiti postupak prijenosa sredstava. Ovo se odnosi na sve države članice, više od 21 milijarda eura bila bi izgubljena bez ove revizije. Za neke države je to ključno, to su ključna sredstva za provedbu programa. Nekoliko primjera za Češku, 89,6 E, Rumunjska 80%, Španjolska 60% i više od 50% u Ujedinjenoj kraljevini. Članak 19. višegodišnjeg financijskog okvira omogućuje uvođenje izmjene do 1. svibnja ove godine kako bi se osigurao prijenos iz 2014. u 2015. u slučaju za prilagodbu programa i vjerujem da ćete shvatiti naše pozitivno mišljenje u kontekstu revizije koje predlažemo na glasovanje. Ovo se tiče svih e, regija i različitih iznosa. Tu je isto tako e, bitno spomenuti disfunkcionalnost u našem proračunu i tu se postavlja pitanje iskrenosti kod donošenja odluka u području proračuna, budući da smo u trenutku donošenja odluka već bili u zakašnjenju. S obzirom na kronični nedostatak sredstava, takvo kašnjenje sa strukturnim fondovima vezano uz odobravanje operativnih programa teško je opravdati budući da se na taj način odgađa dolazak sredstava na teren. To će se tako utjecati i na odgađanje kod sredstava za plaćanje. Moglo bi se dogoditi da se u istom iznosu odgodi e, isplata sredstava za plaćanje. Mi znamo e, kako to može djelovati i što se događa kada se gomilaju neplaćeni računi što utječe na vjerodostojnost Europske unije. Dakle, ova revizija neće ugroziti krizu plaćanja koju trenutno poznajemo, ali bi mogla E, amplificirati, odnosno pogoršati situaciju na kraju financijskog razdoblja i nadam se da će komisija iskoristiti sva raspoloživa sredstva iz višegodišnjeg financijskog okvira. Povjerenice, bojim se da ova fleksibilnost neće biti dovoljna. Europski parlament je već iskazao zabrinutost tijekom sporazuma o CFP od 2015, 2013. godine, budući da je ovo po prvi puta u padu od početka europskih integracija, te su sredstva nedovoljna i neprimjerena. I nakon toga je došlo do izmjena proračuna što je dovelo do nužnosti ne tehničke nego političke prilagodbe višegodišnjeg financijskog akvira. E, dakle, tu se koriste i e, rezerva za fleksibilnost. To bi bilo što se tiče rashoda. Svi znamo u kojoj mjeri je vijeće neiskreno u pregovorima o proračunu. Zatim znamo kako se odvija godišnji proračunski postupak tijekom ove revizije imamo povijesnu priliku, dakle ne govorimo o tehničkoj nego o političkoj reviziji koja je tek pred nama. Ta prilika, odnosno ta zadaća se oslanja na tri elementa. Kao prvo, izbori koji su omogućili europskim građanima da iskažu sumnju ili pak odbacivanje Europske unije. Zatim gospodarska kriza koja zahtjeva da djelujemo protuciklično u tom kontekstu europski proračun mora zauzeti svoje mjesto što se vidi i iz, e, iz rasprava koje se vode. Zatim demokratsko pitanje, pitanje političke odgovornosti e, koju imamo kao zakonodavci. Je li ikada parlament izglasao proračunske rashode, a da se nije zapitao što je s prihodima? Čini mi se da je to situacija obrnuta od one koja bi trebala biti, dakle e, bez te odgovornosti prikupljanja prihoda. 75% proračuna Europske unije dolazi od država članica, što zapravo podhranjuje logiku povrata sredstava. Europski proračun bi trebalo e, koristiti na način da se ne ugrožava solidarnost između građana i naroda Europske unije koji su pokretač našeg zajedničkog projekta. E, iskoristit ću još ovu posljednju minutu da iznesem zaključke povjerenice. Mislim da trebamo najaviti povratak vlastitih izvora prihoda što bi trebao popratiti e, projekte Europskog društva. Povjerenice, ja apeliram da se e, uistinu revidira e, višegodišnji financijski okvir nakon izbora. Ja se slažem s mišljenjem komisije da se nalazimo na prekretnici i s obzirom na porast populizma i nacionalizma ne možemo si dopustiti da nemamo dovoljno snažne ambicije. Ova tehnička revizija zahtjeva političku reviziju proračuna do 2016. godine i možete računati na demokratske snage u ovome parlamentu za to. I e, mi očekujemo vaš prijedlog. Hvala. Zastupnik Fernandeš. Hvala vam. Pozdravljam našu povjerenicu i zahvaljujem svim kolegama koji su ostali u vječnici i onima koji su radili na ovom izvještaju, koji su pomagali. Ovo je tehnička prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira. Riječ je o prijedlogu o kojem je naš odbor jako pomno razmišljao, ali je istovremeno i e, vrlo političke prirode i orijentirana prema budućnosti. Višegodišnji financijski okvir je definirao financijske programe i to pogotovo programe kojima se provode politike Europske unije. To, dakle, tu se financira Europski fond za strukturna ulaganja i čitav niz aktivnosti Europske unije, pogotovo zajednička poljoprivredna i zajednička ribarstvena politika te kohezijska politika. Jako je važno i jako je hitno da operativni programi u regijama, regionalni programi te kohezijski programi jako je važno da e, svi ti programe do, programi dobe potrebna financijska sredstva. A situacija se jako brzo mijenja. Imamo velik broj regija e, koji imaju dakle ispod 70%, koji su ispod prosjeka Europske unije po pitanju PDPA. a To su regije koje su označene kao nerazvijene regije i jako je važno da te regije dobiju nova financijska sredstva iz novih programa kako bi dobile pomoć koja im je potrebna. Potrebna im je naša podrška za otvaranje radnih mjesta, za poticanje rasta. Kohezijski fond znatno doprinu, doprinosi unapređenju i razvoju e, naprednog društva. Stoga jako je važno, ponavljam, jako je važno ne dopustiti da izgubimo ove resurse koji mogu donijeti ogromnu dodanu vrijednost cijeloj Europskoj uniji. Ovdje govorimo o prijenosu plaćanja namijenjenim za financiranje važnih e, aktivnosti Iznos koji je predviđen za 2015. će biti od ogromne važnosti i e, od velike koriste za, koristi za cijelu Europsku uniju. Brine me i e, fond za azil i e, izbjeglice. Taj bi fond također imao koristi od predloženih mjera. Prijenos je zapravo dakle promjena višegodišnjeg financijskog okvira i omogućit će provedbu tristotinjak programa. Omogućit će zapravo da se tristotinjak programa nastavi provoditi umjesto da se njihova provedba zaustavi. Isto tako, višegodišnji financijski okvir mora biti fleksibilniji, mora biti revidiran s vremena na vrijeme. U višegodišnjem financijskom okviru moramo imati, moramo uzeti u obzir promjene u zaposlenju, to jest promjene, dakle veće nezaposlenje. Mora Mm, podržati Junkerov program ulaganja. Stoga višegodišnji financijski okvir mora biti fleksibilan. I različite proračunske linije koje su ovdje relevantne se moraju moći iskoristiti e, u Junkerovom planu ulaganja. Ja se nadam da ćemo na plenarnoj glasati na isti način kao što smo glasali u odboru. Dakle, glasamo za veću fleksibilnost višegodišnjeg financijskog okvira, te su e, promjene potrebne i Europskoj uniji i njezinim građanima. Hvala vam. Sada riječ ima Kristalina Georgijeva, potpredsjednica Europske komisije. Hvala. I veliko hvala našim izvjestiteljima, gospođi Tomas i gospodinu Fernandesu. Oni su jako dobro objasnili važnost predloženih amandmana za europsko gospodarstvo, a i koliko je važno da se odluka donese što brže. U Europskoj komisiji smo zajedno sa zemljama članicama učinili sve što smo mogli da usvojimo što je više moguće programa moguće u 2013. I to e, poštujući visoke standarde e, Pokrenuli smo neformalne dijaloge sa zemljama članicama. Još prije formalnog usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira i mogu reći da rezultat svih naših napora ovo vrijeme koje, bi, koje nam je bilo potrebno za usvajanje programa bilo je četiri puta kraće nego e, za protekli višegodišnji financijski okvir no, unatoč našim naporima, zbog kašnjen, kašnjenja pri usvajanju vijeć, uredbe vijeća, za kojom se utvrdio višegodišnji financijski okvir, te zbog zakonodavnih akata, nažalost, imali smo negativnu posljedicu, dakle da 300 programa ili 47% programa koje smo morali usvojiti 2014. A govorim vam dakle o iznosu od 21,1 milijarde eura. Dakle, izgubili smo šest mjeseci zbog tih kašljenja i predlažemo ovu tehničku e, mjeru e, kojom bismo uveli fleksibilnost kako bismo produljili to razdoblje i kako bismo na taj način omogućili da prema članku 19 revidiramo višegodišnji financijski okvir prije svibnja 2015. Što moram vam reći da naše osoblje stvarno naporno radi kako bi ubrzalo usvajanje, usvojeno, kako bismo imali 16 milijardi za 2015. i sve ostalo kao što je predloženo za 2016. Drago nam je da je odbor za proračune ovog parlamenta vrlo ozbiljno shvatio e, ovu temu i da je odbor vrlo brzo odradio na naš, dakle odradio posao na našem e, prijedlogu i ja se svakako nadam vašem pozitivnom glasu. Gospođa Tomas i gospodin Fernandez su govorili o potrebi da se fleksibilnost za koju se parlament borio da se ta fleksibilnost iskoristi kako bi se višegodišnji financijski okvir prilagodio e, budućim godinama. I želim vas podsjetiti da smo se obvezali imati srednjoročnu reviziju višegodišnjeg financijskog okvira i u komisiji ćemo početi raditi na vrlo ozbiljnom prijedlogu kada dođe trenutak za to. Znamo koliko je važno sve što radimo, da je važno da to brzo radimo i da je to bitno za gospodarstvo Europske unije i za živote europskih građana. I vjerujte nam, ako budete odobrili reviziju, mi ćemo djelovati vrlo brzo, ali isto tako ćemo, jamčim vam da ćemo osigurati da će novac ići u one projekte koji će stvoriti rast i zaposlenje u Europi. Hvala vam. Thank you very much for Hvala vam. A sada u ime odbora za regionalni razvoj, gospodin Bostinaru, izvolite. Povjerenice mi, dopustite mi da vam se obratim na rumunjskom. Revizija višegodišnjeg financijskog okvira je preduvjet kako se ne bi izgubila sredstva za 2014. godinu za čitav niz fondova. Dakle, to su proračunska sredstva koja nisu iskorištena zbog kašnjenja nekih programa. Uvjeren sam da će Europski parlament eh, pozitivno glasovati na ovu reviziju. Kohezijska politika je najviše pogođena zbog ovih kašnjenja i tu su iznosi najveći. Imajući na umu da je riječ o jednoj od najučinkovitijih investicijskih politika Europske unije, mi moramo riješiti ovaj problem. Ne gubimo vrijeme nakon usvajanja današnje revizije kako bi se ovo što prije provelo u djelo. Proračun za 2015. godinu također treba modificirati i zamolit ću komisiju i države članice da u što kraćem roku finaliziraju program za preostale projekte kako bi se riješilo pitanje zaostataka i zamolit ću Europsku komisiju da nam pruži jamstva da ovo kašnjenje se neće e, akumulirati i nadovezati na ostale, e, zaostatke u plaćanjima kada je riječ o programima komisije. Hvala, a sada zastupnik Buda. Gospodine predsjedavajući, 80% od 300-tinjak programa nisu još odobreni, tako da treba izvršiti evaluaciju nepotrebne birokracije koja dovodi do kašnjenja. Komisija i države članice moraju prioritetno postupiti kod ovih e, zaostataka kako bi se izbjegle slične situacije u buduće. Evaluacija na sredini razdoblja omogućit će nam da revidiramo e, rokove za preostale programe. Preostala sredstva moraju biti paket revizije u sklopu ove e, evaluacije na sredini razdoblja. Ove godine će se 23 milijarde neiskorištenih sredstava prebaciti na sljedeću godinu. E, mi tražimo država članica da apsorbiraju mnogo e, veću količinu sredstava što bi moglo generirati dodatne obveze moramo preuzeti odgovornost i u tom smislu. Istovremeno treba shvatiti da e, zaostaci i neplaćeni računi do 2014. godine za programe koji se financiraju strukturnih fondova će dovesti do toga da će e, biti još više plaćanja koja će trebati podmiriti tijekom 2015. godine. Zato se komisija treba pobrinuti da e, se to rasporedi na razdoblje 2017. godine. Mi smo sada u trenutku kada se pokreće e, novo razdoblje programiranja. Dakle, svako kašnjenje može ozbiljno naštetiti e, u korištenju investicija u regijama, što je također štetno za sve građane Europske unije. Komisija mora pokazati da je spremna na suradnju i e, usvojiti preostale programe kako bi se moglo pokrenuti sredstva za te programe. Zastupnica Gardija Sabal. Hvala vam. Ovdje razgovaramo o izmjeni višegodišnjeg financijskog okvira koja je ključna da iskoristimo 21,1 milijardu eura koji iz različitih razloga nisu mogli biti iskorišteni 2014. Presprenijeli smo ih u 2015. Mislim da se s time svi slažu i da se slažemo da to moramo odobriti vrlo brzo i da je jako važno da se nastavi provedba tih programa. Ja bih htjela nešto i reći što će se dogoditi sa plaćanjima, ne samo zbog izmjene višegodišnjeg financijskog okvira, već i sve ono što to znači, dakle, prenos tih sredstava prema kraju perioda Vodi se rasprava o plaćanjima i o e, neplaćenim računima i istina je da prema podacima s kojima raspolažemo da to ima veze sa višegodišnjim financijskim okvirom prethodnim i da se sada situacija stabilizira. I to prije svega zbog izmjene višegodišnjeg financijskog okvira i zbog kašnjenja ovih programa i zbog toga što smo u 2014. morali iskoristiti plaćanja koja su bila predviđena za kraj mandata zbog e, bolje programiranje, boljeg programiranja e, programa u 2014. Ja se nadam da će Europska komisija tu e, to uzeti u obzir i da ćete pripremiti dovoljno sredstava kako se ova situacija ne bi ponovila. Honorevole Kuzmiuk. Gospodine Kušmik. Hvala vam. Realizacija financijske perspektive e, u razdoblju od 2014. do 2020. Razgovori o tome traju već godinu i pol. zajednička poljoprivredna politika i programi unutar toga dakle, slijede ritmove koje je definirala Europska komisija. 30 programa u Europskoj uniji kasni. Potrebno je to ponovno isprogramirati za sljedeće godine višegodišnjeg financijskog okvira. Stoga je potrebno provesti reviziju VFO-a sa izmjenom proračuna e, broj 2 za 2015. koja će nam omogućiti da prenesemo više od 21 milijarde u eura e, od odobrenih sredstava. Na taj način ćemo ispuniti ta plaćanja 2016. i kasnije. Ja se stvarno nadam da će napokon doći do ubrzanja u isplatama i i da će srednjeročna revizija višegodišnjeg financijskog okvira da se nakon te revizije neće promijeniti okvir e, predviđen za e, svaku pojedinu zemlju članicu povjerenice gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege. Kao prvo dopustite mi da čestitam izvjestiteljima, gospođi Tomas i Joseu Fernandezu. Posebno Joseu Fernandezu jer čini mi se da je on u posljednje vrijeme bio zadužen za sve za sva izvješća o proračunu u EP-u. E, premda to nije običaj, ja ću sada pohvaliti jedan članak iz ove uredbe o višegodišnjem financijskom okviru, a to je članak 18. Bez toga bi 21 milijarda eura, koliko je bilo na raspolaganju 2014. propalo i ne bi bilo na raspolaganju za financiranje projekata pod zajedničkim upravljanjem. Čestitke na tome i dopustite mi da iznesem jedno svoje promišljanje. Čudi me to da smo već stekli navadu u Europskoj uniji da radimo tabulu razu, ne samo u financijskom smislu, nego i u smislu pravne osnove za financiranje programa, dakle e, prilagodbe procedura što povlači za sobom e, novu obuku u e, javnoj upravi u državama članicama kod provedbe programa. Ima li to smisla? Svakih sedam godina krećemo od nule i kao posljedica toga Europski parlament ne može ništa reći o tome što je već odlučeno. Mislim da se me, moramo prosjedovati protiv te metode, to je loš način upravljanja i to također predstavlja nepoštivanje demokracije i legitimiteta Europskog parlamenta. Hvala. Zastupnik Urban Krespo. Gospodine predsjedniče, uvaženi kolege, realnost e, nezaposlenosti mladih, to jest nezaposlenost gotovo 500 milijuna mladih u Španjolskoj, više od 300 tisuća mladih je napustilo našu zemlju, jako puno ih je nezaposleno. Te smo mm, podatke čuli u ovom parlamentu i ta se generacija zove izgubljenom generacijom. Te su promjene izazvale politike štednje i e, mjere prilagodbe od strane naše nacionalne stranke. Prijenos sredstava višegodišnjeg financijskog okvira koji su predviđeni za 2014. u 2015. E, jamstva za mlade je dobra vijest, ali to je nedovoljna mjera. Gospodo, nemojte se zavaravati i prije svega nemojte nas zavaravati. Ovo je samo maska. Opet govorimo o političkom koraku koji neće dovesti do veće zaposlenosti mladih, do boljeg i kvalitetnog zaposlenja. Iz našeg kluba, ćemo, iz našeg kluba zastupnika ćemo se zalagati za više sredstava i nacionalnih i onih s Europske unije koji će biti usmjereni u projekte koji će biti korisni, koji će biti socijalno korisni i koji će se orijentirati na solidarnu i socijalnu ekonomiju. Hvala. A sada zastupnik Tarand. Hvala gospodine predsjedatelju kao i ostali govornici. Zadovoljan sam ovom prilagodbom višegodišnjeg financijskog okvira. I drago mi je da će čak i najmračniji kutovi e, u našem zakonodavnom procesu da neće izazivati probleme, govorimo o vijeću. Ovdje zbog zajedničkog upravljanja postoji čitav niz problema, postoji velik broj pogrešaka, a države članice stavljaju naglasak na to da što više sredstava Europske unije potroše na kvalitetne projekte. Takve su pogreške dovele do e, toga da se mm, rashodi ne, troš, ne koriste na pravi način. Europska komisija se oslanja na kontrolni sustav u državama članicama, no ti kontrolni sustavi vrlo često nisu adekvatni. Tako da parlament mora braniti načela dobrog upravljanja i kvalitetnog e, trošenja sredstava u sklopu programa pod zajedničkim upravljanjem. U kontekstu kašnjenja mi sada vidimo da dolazi do provedbe nove generacije programa temeljem zajedničkog upravljanja, što nije sasvim negativno ako će dovesti do uspostave kontrolnog sustava kojim će se zajamčiti dobro trošenje, ako ne e, čitave svote, onda barem dijela sredstava. Brine me da bi e, odlaganje velikog iznosa sredstava, a to je iznos od 21 milijarde eura, još povećati pritisak e, na e, razinu plaćanja gdje je situacija već ozbiljna. A komisija će ignorirati povećanje plaćanja u sljedećim godinama kao posljedicu toga. Klub zastupnika Zelenih sa svojih 50 plus 1 e, glasa, glasom će podržati reviziju MFF-a i pridružuje se čestitkama koje su upućene izvjestiteljima. Zastupnik Arno. Čujem da vi kažete ovdje u da nitko nije protiv. Pretpostavljam da su mene izabrali kako bih iznio alternativno stajalište. I u svakom slučaju mogu reći da smo mi protiv toga jer vjerujemo da Velika Britanija može na učinkovitiji način potrošiti novac kako bi pomogla svojim regijama. Mišljenje odbora za regionalni razvoj podupire kohezijski fond koji iznosi 33% od ukupnog proračuna i on ne postiže svoj ključni cilj, zapravo uzima financijska sredstva iz država članica, a pritom im ne pomaže da se oporave od gospodarske krize. Čuli smo da je 20 milijardi eura da je to iznos koji bi mogao propasti. Što to znači? To znači novac koji će se vratiti državama članicama i poreznim obveznicima. Gospodine predsjedatelju, ne vjeruju svi da je odgovor na svako pitanje više Europe. Zastupnik Marusik. A

Brisel šalje taj novac natrag, smatram da možemo postići isti ili bolji rezultat kada bismo financirali te projekte direktno u toj države članici, kako bi vlada te države članice financirala projekte koja dobro razumije što se događa na terenu. Dakle, za mene je odgovor jednostavan. Zastupnik Marusik. Vrlo često se raspravlja o temi prijenosa sredstava u našem odboru za proračune. I uvijek e, o tome razgovaramo kao o tehničkoj temi, no to nije uvijek samo tehnička tema. Riječ je o vrlo važnoj raspravi. Ovo je veliki proračun za Europsku uniju i mislimo da je to jedna jedno veliko dobro za Europsku uniju, ali to nije baš sasvim dobro shvaćanje, zato što to je osim, e, to je toga i veliki trošak za zemlje članice. Jako dobro znamo da bi to trebalo ući u rezervu proračuna i da bi u budućnosti e, proračun Europske unije trebao biti smanjen zato što u nekim zemljama je Europska unija veliki e, teret. Europska unija koja manje košta je bolja unija. Shvatimo to. Zastupnik Zečkovski. Pa je Hvala povjerenice, dame i gospodo. Ovo izvješće nije samo tehničke naravi ne predlaže se samo izmjena višegodišnjeg financijskog okvira. Možemo reći da je to jedan iznimno važan politički signal. Moramo shvatiti da nas evropski građani prate, prate naš rad, naše postupke e, i naše reakcije na današnje prijetnje, primjerice na prijetnje unutarnje sigurnosti. Drago mi je povjerenice da ste održali riječ, da ste nam se došli obratiti vezano uz izmjene e, višegodišnjeg financijskog okvira i da i dalje nastavljate komunicirati s Europskim parlamentom. Želim spomenuti dva pitanja koja mi se čine sve važnijima u području azila i migracijskih tokova i zatim također pitanje vezano za unutarnju sigurnost. Vidimo probleme koje predstavlja teroristička prijetnja, posebno organizacija islamske države, e, na našu unutarnju sigurnost, također e, ima sve više nezakonitih migracija. Nadam se da će novac e, koji je ostao strukturnim fondovima moći biti usmjeren na projekte kojima ćemo se boriti protiv takvih pojava. Čini mi se da je to prioritetno pitanje i da bi tu te napore trebalo na adekvatan način financirati. E, uvjeren, vjerujem da će ovo izvješće biti usvojeno. Ovo izvješće premda je tehničke prirode nas podsjeća na trenutnu situaciju i na neke disfunkcionalnosti Europskoj uniji. Kao što je rekla kolegica Toma, to nam omogućuje da zamislimo i neka poboljšanja kada je riječ o kohezijskoj strukturnoj politici i o sredstvima e, koja se koriste u tom okviru. Mislim da bismo trebali e, bolje komunicirati s građanima i lokalnim vlastima koje nisu dobro informirane e, o dobrobiti i o pozitivnim učincima Europske unije na terenu. Želim spomenuti i bitan efekt multiplikatora ovih sredstava e, u lokalnoj zajednici, posebno u vidu ulaganja. Želim apelirati da se pojednostavne postupci E, što bi omogućilo veću fluidnost i omogućilo bi e, lokalnim subjektima da u većoj mjeri apsorbiraju sredstva iz strukturnih fondova. Moramo postići da nemamo situaciju u kojoj ćemo imati neiskorištena sredstva. Strukturni fondovi bi trebali pokretati e, ulaganja, ne biti birokratski instrument. Kolega Tvi, e, gospodine predsjedatelju, potpredsjednice komisije, uvaženi kolege, izmjene uredbe o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2014. do 2020. godine svakako treba usvojiti. Međutim, tu isto tako vidimo e, težinu, kompleksnost i inertnost naših postupaka. U trenutku kada svi pozivaju na alarm s obzirom na kronični deficit ulaganja u Europi koji ugrožava gospodarski rast e, i koji potiče masovnu nezaposlenost, mi moramo odgoditi korištenje 21 milijarde eura zato što nismo uspjeli e, odobriti programe i projekte. To znači da moramo revidirati e, način na koji funkcioniramo Evropska, Evropska unija mora e, primjenjivati pravila tako da zapravo postoji opasnost stvaranja jednog birokratskog monstruma. Podpredsjednice, s obzirom da ste spomenuli reviziju na polovici razdoblja višegodišnjeg financijskog okvira, volio bih da u svojim izjavama e, nešto kažete o prilagodbi preuzetih e, sredstava za obveze i sredstava za plaćanje. Kako bismo mogli povezati sredstva iz horizonta 2020. i e, iz instrumenta povezivanja Europe budući da riječ o ulaganjima u budućnost. Gospodin Zani, hvala vam. Danas zasigurno možemo ispraviti nešto što je do sada rješavano na vrlo površan način. Gotovo jedna trećina sredstava mora biti prenešena samo zbog kašnjenja u usvajanju 2014. Moram reći da i Europa očito nije imuna na neke negativne fenomene talijanske stvarnosti. E, kašnjenja su tamo stvar svakodnevnice. No, bez obzira na sve to, i u ovom slučaju naravno mi smo za fleksibilno korištenje višegodišnjeg financijskog okvira i to bi trebalo vrijediti u različitim situacijama. Bližimo se skoroj reviziji e, financijskog okvira i mislim da prioriteti moraju biti revidirani. Zato što resurse koje imamo moramo koncentrirati tamo gdje mogu pomoći u stvaranju e, razvoja, rasta i radnih mjesta. Nadam se da ova sredstva koja ćemo danas, nadam se, glasati o prijenosu, da će se koristiti na konstruktivan način i da neće biti bačeni u vjetar kao što se vrlo često događalo i u Italiji između ostalog i to pogotovo u onim regijama kojima su ta sredstva najviše e, potrebna. Hvala vam sada zastupnik Montel. Revizija višegodišnjeg financijskog okvira ima za cilj prenijeti 21 milijardu eura na sljedeću godinu. To su sredstva koja nisu iskorištena 2014. a to iznosi 15% proračuna za tu godinu. Osim što je to tehnička revizija, ona također govori i o nekim skandaloznim pitanjima, dakle o velikoj količini neplaćenih računa koji se gomilaju iz godine u godinu koji govore o problemu s birokracijom. iznos neplaćenih računa iznosi više od 24 milijar, milijuna u odnosu na 11 koliko je iznosilo 2011. godine. Trenutno su lokalne vlasti te koje stvaraju troškove. Ovaj absurdni sustav za neke znači da treba učiniti skok prema federalizmu što bi bio skok u prazno i zapravo ugrožavanje E, nacionalnog suvereniteta državama članicama. Jedino je rješenje da se državama članicama daju pune ovlasti u određivanju proračuna i dodjele sredstava. Ne smijemo zaboraviti da Francuska nema mnogo koristi od ovoga sustava budući da je bila neto doprinositelj proračunu Europske unije e, u iznosu 9,4 milijardi eura 2013. Thank you, Chairman. Uh, Hvala lijepa, dame i gospode. Ja također pozdravljam ovaj prijedlog izmjena višegodišnjeg financijskog okvira te izmjena proračuna broj 2 za koje sam izvjestitelj u sjeni epp p-a u odboru za proračune. Premda to nije pitanje koje je sporno i problematično u ovome domu, e, bilo je ključno kako bismo osigurali da države članice ne izgube dodijeljena financijska sredstva. Svi znamo da je kasno donošenje uredbe o MFF-u i uredbe o europskim strukturnim fondovima dovelo do kasnog donošenja partnerskih sporazuma te do kašnjenja u donošenju operativnih programa. Sada da kako moramo djelovati kako ne bismo izgubili sredstva i to činimo s punim pravom. Međutim, u budućnosti ćemo morati učiniti više i izbjeći da nova uredba o MFF-u i novi godišnji proračun budu također usvojeni prekasno. Mi radimo svoj dio posla, naravno i vijeće mora odraditi svoj dio posla, te e, računamo na ulogu komisije kao poštenog posrednika kako bismo izbjegli situaciju koju bismo prekasno donijeli potrebne uredbe. S obzirom na nedostatak ulaganja, pravodobno E, usvajanje programskih dokumenata od ključne važnosti za provedbu politika Europske unije. Fondovi Europske unije su ključan instrument za ulaganja i nova radna mjesta i e, to nam je sada, s obzirom na visoku nezaposlenost, potrebno više nego ikada. Međutim, ne možemo samo kriviti institucije Europske unije za kašnjenja. Neke države članice imaju gotovo sve operativne programe i to pokazuje da e, postoji e, mogućnost da se to učini, dok neke druge, poput Rumunjske iz koje dolazim, još uvijek kasne. I pozivam neto korisnike da pravovremenom donesu sve operativne programe kako bi se fondovi Europske unije koji su im namjenjeni mogli iskoristiti za dobrobit europskih građana. Želim skrenuti vašu pozornost i još na e, opasnost kod preuzetih obveza u drugom dijelu MFF-a Hvala lijepa. Zastupnik uh, Hvala kao i ostali kolege. Ja se iskreno nadam da ćemo danas uh, ovo i usvojiti. Kada je riječ o operativnim programima, uh, s druge strane su stvarni partneri. U mojoj regiji postoji jedna regija Komo koja bi trebala dobiti 500 milijuna funti zahvaljujući sredstvima iz kohezijskog fonda. Međutim, s obzirom da je bilo propusta da se dogovore operativni programi, postoji opasnost da će se to odgoditi. Neki ljudi već sada e, dobivaju otkaze zbog takvog propusta. Dakle, ne govorimo ovdje o statističkim podacima, nego o stvarnom životu. No, e, postoji još jedno pitanje koje želim postaviti. Neki programi imaju, e, su vezani uz vremenske rokove, kao što je inicijativa za zapošljavanje mladih. I kašnjenje u usuglašavanju operativnih programa znači da se skraćuje vrijeme u kojem se mogu iskoristiti ta sredstva. Dakle, zanima me mogu, možemo li imati fleksibilnost ne samo kod preuzetih obveza, nego i kod vremenskog razdoblja tijekom kojeg se sredstva mogu e, trošiti na programe. Kolegica Paunova, e, Povjerenice, uvaženi kolege zastupnik i zastupnici revizije višegodišnjeg financijskog okvira je važan korak kako bismo izbjegli daljnja kašnjenja. Ova rasprava pokazala je da postoji konsenzus kako u Europskom parlamentu, tako i u komisiji. Prijenos sredstava od ključne važnosti za buduće programsko razdoblje i usko je vezano uz napore Europske unije na izgradnji konkurentnijeg i prosperitetnijeg gospodarstva. Sporazum o MFF-u za razdoblje od 2014. do 2020. godine odgodio je sve operacije iz investicijskih fondova. To je negativno utjecalo na gospodarstvo u državama članicama te je također e, povuklo za sobom značajne gubitke. Mi trebamo e, učinkovito koristiti europske resurse kako bismo potaknuli gospodarski rast i otvorili nova radna mjesta. Sve države članice moraju biti u istoj, istom položaju kada je riječ o pomoći koju dobivaju iz Europske unije. Slažem se s povjerenicom Georgijevom da bi Europska komisija trebala imati tješnju suradnju s državama članicama i regijama što bi moglo doprinijeti uspješnoj provedbi programa na način da se iskoriste svi raspoloživi resursi. Regije i države članice ne mogu si više priuštiti da čekaju za gospodarski rast i oporavak potrebna je stvarna pomoć. Gospodin Kocolino. Da, e, radi se o zakašnjenju javnih institucija, bilo onih zajednica kao i nacionalnih i regionalnih institucija, a to će označiti budućnost e, programacije, e, posebno kada se radi o kohezijskoj politici. I inače učinak na dobru kvalitetu trgovine, osim starih problema koje se isto, koje isto ulaze u politike proračuna između obveza i plaćanja. I zato mi radimo zajedno s komisijom kako bismo ubrzali tri pitanja više brzine u prihvaćanju regionalnih i nacionalnih programa. Trebamo e, posvetiti više pažnje toj aktivnosti, a isto tako moramo koncentrirati resurse unutar jedne godine sa rizikom da onda e, ne, e, za, ne poštujemo 2008. godinu kao rok. Trebamo veći kapacitet komisije da poduzme inicijative i da bude aktivna posebno prema E, nacionalnih i, nacionalnim i regionalnim e, tijelima kao i kada se radi o izmjenama zakona kako bi bolje e, pratila korištenje resursa. Vioti? Hvala gospodine predsjedniče. Danas e, glasujemo o jednom tehničkoj prilagodbi koja e, proizlazi iz e, preciznih političkih izbora. Kada bismo bili manje tvrdoglavi u smislu pregovora, možda bismo na vrijeme mogli prihvatiti i usvojiti višegodišnji okvir, a ne bismo imali teh 20 milijuna koji nisu potrošeni. Dakle, mislim da ima smisla ovaj plan za 2014. i 2015. ali e, nije dovoljno da ima smisla. Nema smisla da više e, krpamo jedan program i da taj e, okvir, višegodišnji okvir treba činiti sve, treba se bazirati na svim europskim politikama. E, nedavno je pao jedan stup e, jednog e, mosta, a taj čovjek je rekao da više neće ponovno izgraditi taj stup nego cijeli most kako bi on bio sigurniji. I zato bih podsjetio i vijeće i parlament da smo imali jednu reviziju iza izbora E, višegodišnjeg financijskog okvira, a ta revizija bi se trebala brzo obaviti, a to bi trebala biti jedna vrlo duboka revizija. Naravno, kao model moramo uzeti isto tako primjer e, predsjednika Talijanskog rija. Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege, pred nama je jedan prijedlog koji je ključan za dobro funkcioniranje država članica, to je revizija višegodišnjeg financijskog okvira. I upravo zato moramo preraspodijeliti sredstva koja nisu iskorištena do kraja 2014. godine. Riječ je o iznosu koji premašuje 21 milijardu eura. To je potrebno za sve korisnike. Moramo donijeti ovaj sporazum kako bismo omogućili financiranje svih programa, a posebno programa e, kojima je cilj otvaranje radnih mjesta za mlade i kreativni program za Europu i posebno također programi e, kojima se potiče socijalna kohezija. Trebalo bi unaprijediti organizaciju programa e, u okviru MMF-a, a Dakle, E, bitno je da se novac koji se koristi iskoristi na ciljan način i da dođe do onih kojima je najpotrebniji kako bismo imali socijalnu Europu. Gospodin Pirinski, e, gospođo povjerenice, kolege, revizija MFF-a je potrebna zbog tri velika kašnjenja u e, prilagodbi MFF-a uredbi vezane za europske fondove, a isto tako e, prihvaćanje operativnih programa. U praksi, dakle, tijekom 2015. godine države članice će morati e, preuzeti obvezu za e, iznos koji su predvidjeli za dvije godine, 14. i 15. a 2015. je posljednja godina za apsorpciju sredstava iz prethodnog programskog razdoblja. To znači jako veliki pritisak i odgovornost tijela kako bi se poštovali e, svoje obveze. Isto tako možemo, imamo i veliki e, broj prekršaja e, država članica. Zaista učinkovita e, zaštita financijskih interesa Europske unije e, znači da trebamo imati dovoljno vremena za pripremu i provedbu e, proračunskih pravila i propisa. Hvala lijepa. Zastupnik Volgan. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvalio bih izvjestiteljima na njihovim izvješćima. U izvješću su naglasili da na kraju prošle godine samo mali postotak operativnih programa je usvojen, Drago mi je da u Walesu smo uspjeli usvojiti i naše operativne programe, programe u studenom prošle godine i financirati projekte. Nažalost u Engleskoj to nije slučaj, zato što vlada Ujedinjenog kraljevstva promijenila strukturu upravljanja, operativni programi tamo još uvijek nisu e, dogovoreni. Naravno to ima posljedice, posljedice za one koji moraju se e, moraju dati e, zahtjev za nove projekte, ali oni koji žele nastaviti postojeće projekte projekte. To ima posljedice za one koji rade na tim projektima i za korisnike tih projekata. I zato je toliko važno da ovaj parlament e, danas popodne zaista prihvati te e, promjene, da se prenese novac i kako, možemo, kako bismo mogli početi financirati projekte u Europi. I zaista bih pozvao komisiju da pritisne države članice, a i pozvao i same države članice da djeluju kako bi osigurali da operativni programi budu dogovoreni što je prije moguće. E, zastupnik Sand, Hvala gospodine predsjedniče. Mi e, mislimo da je bitno da imamo više investicija kako bismo mogli e, suzdržati e, ekonomski oporak. Trebamo koristiti isto tako vlastita sredstva koja nisu potrošena od prošle godine. Mi imamo 21 milijardu eura od raznih fondova, a istina je da ovim fondovima se upravlja E, bolje, onda bi e, stopa apsorpcije bila bolja. Dakle, Europska unija nije savezna država, međutim, e, upravljanje sufinanciranih projekta previše utječe na kašnjenje provedbe tih projekata. Naravno, taj problem postoji u Europskoj uniji od samog početka, međutim, nadali smo se da će do sada i posebno nakon ekonomske krize, da će se naći dobra rješenja e, za e, dodjelu novca na vrijeme. Imamo dojam da pravila o državnoj pomoći se previše strogo primjenjuju na prijedloge projekta Kašnjenje projekata znači više e, troškova i e, veći ekonomski učinak. Naravno e, i put prema paklu je popločen dobrim namjerama. Zastupnik Liberalski. Hvala lijepa. Imamo ovu preporuku za izmjenom, a s jedne strane je dobro da ne gubimo novac, međutim to činimo u zadnji čas. E, prvog svibnja e, ističe rok, ali žao mi je da smo sada u toj situaciji. Moramo pokušati shvatiti zašto. Pitam e, zastupnici Georgijevi, što je komisija učinila? Koje mjere je poduzela? Možda je to kriva komisija? možda imamo opravdanje za to. A osim toga imamo i države članice koje moramo e, pozvati na odgovornost. Države članice su imale vremena 2013. i 2014. godine i trebamo procijeniti što su one učinile, a što ne. I opet e, se obraćam e, povjedenici Georgijevoj. Možda moramo razmisliti o pojednostavljenju sustava s obzirom na iskustvo koje imamo. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, povjerenice, ovaj e, prijedlog je da se prenesu sredstva iz proračuna iz 2014. na 2015. Mislim da je to pozitivan prijedlog koji bi trebalo prihvatiti. Isto tako e, pokazuje volju Europske komisije da surađuje s nacionalnim tijelima kako bi osigurala da sva sredstva MFF-a budu potrošena. Međutim, ne smijemo se opustiti jer ako mi sada ne poduzmemo te mjere, onda će to biti na štetu e, funkcioniranja samog višegodišnjeg financijskog okvira, a to će značiti da države članice koje to trebaju će neće dobiti potrebne investicije i neće im se financirati programi, a važno je da se oni financiraju da se provode. U e, Portugalu 18 mjeseci nakon donošenja MFF-a imali smo jako velike, velika kašnjenja u plaćanju određenih e, programa. Zato e, ti, ta sredstva nisu stigla u Portugal, a to je nešto što moramo jako brzo promijeniti ako želimo da to glatko ide. Idemo sada na Catch the Eye, gospođa Petir.

Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da, e, e, da e, ovaj, ova izmjena MFF-a za 2015. do 2020. zaista treba prihvatiti ovaj parlament. Govorimo o važnom koraku kako bismo započeli novu, novi, novu provedbu kohezijske politike koje će imati utjecaj na europske građane. Fondovi za investicije su zaista najvažnija politika za ulaganja u Europu i zato je jako važno da se sva sredstva koriste brzo i učinkovito kako bismo generirali rast i zapošljavanje, a to je jedan od prioriteta Europske unije. Izmjena MFF-a e, za 2014-2020 trebamo učiniti tako da e, provedemo programe koji su e, kasnije provedeni. Zato trebamo na neki način spriječiti danja kašnjenja trebamo osigurati da komisija bolje surađuje sa državama članicama i regijama kako bi projekti bili kvalitetni, kako bismo potpuno mogli iskoristiti sva sredstva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 Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Ja se slažem sa e, izmjenom MFF-a 2014. do 2020. jer na taj način više od 300 operativnih programa koji su financirani iz strukturnih fondova i drugih fondova Europske unije moći će se provoditi i pomoći regijama Europske unije. Na taj način ćemo podržati gospodarski rast i smanjiti nezaposlenost na jugu, posebno u Grčkoj, gdje postoji jako mnogo siromaštva zbog memoranduma o razumijevanju. E, moramo osigurati da kohezijski e, e, programi financiraju projekte u Grčki, a isto tako Fond za poljoprivredu i ruralni razvoj pomognu ljudima koje, na koje je utjecala utjecale poplave u Grčkoj, a isto tako i migracijski fond treba pomoći da, da se u sredozemlje ne ponovi još jedna lampeduza.

I mi pozdravljamo ovaj instrument koji je fleksibilan i koji nam omogućuje da koristimo sredstva iz MFF-a iz 2014. u 2015. Dakle, one koje nisu iskorištene. Mislim da je to prikladna mjera, a to je važno i za pojedine fondove. A posebno je e, e, bitno za zajedničku poljoprivrednu politiku i zajednički sustav plaćanja Dakle, moramo u našoj raspravi naglasiti da je to u stvari e, određena kontradikcija način na koji se time upravlja. Jer Europa e, govori da je e, jedno područje socijalne kohezije, zato trebamo jedan vrlo dobar i kvalitetan sustav. Ne smijemo zaboraviti da, sve, da svi prihodi zajednice se ne koristi za smanjenje deficita, koji utječe na dosta država članica u Europskoj uniji koje imaju jako problema u svojim, u svojim zemljama. Gospodin Soltes. Hvala vam lijepa. Mislim da ono što e, je proizašlo iz današnje rasprave da je ta revizija nešto što će u stvari biti doneseno, usvojeno. Mislim da moramo podržati prijedlog komisije kako bismo osigurali da taj novac bude prenesen u 2015. godinu. Naravno, postoje i rizici ovdje ako se naprave pogreške. Revizorski sud je već eh, ukazao E, u svojim revizijama da postoje određeni nedostaci u isplati tog novca. Međutim, najveći problem bi bio e, kako se taj novac uopće ne isplati. Jer postoje određene odredbe ili postoji nedostatak djelovanja. Komisija, naravno, mora na neki način riješiti to i e, održati svoja obećanja i nadamo se isto tako da ćemo e, pojednostaviti postupke e, da se ne bavimo samo sa birogradskim aspektima nego moramo pogledati i sadržaj moramo vidjeti zašto se rade pogreške i riješiti gospodin Schahausen, imate riječ govornik nema mikrofon E, kasnije ćete govoriti. E, gospodin Franculika. Puno hvala gospodine e, predsjedniče. Želio bih dati podršku ovaj, ovom prijedlogu da se izmijeni višegodišnji financijski okvir za 2014. i 2020. Taj prijedlog će imati pozitivne posljedice na nove regionalne politike, a to je E, nužno za izlazak iz ekonomske krize. Nova kohezijska politika daje podršku novim inovativnim e, poduzećima, malim srednjim poduzećima, otvara radna mjesta, povećava vještine, smanjuje siromaštvo, daje broadband dalekim e, područjima, poboljšava E, zaštitu okoliša, korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije, jača e, prijevoz i e, javnu administraciju i zato je važno da se koriste ta sredstva što je bolje moguće kako bi se generirao, rast i zapošljavanje. I zato mislim da provedba e, programa e, će biti provedena i da će e, ovaj prijedlog komisije biti realističan i da će biti dovoljna, da će do sredstva biti dovoljna. Gospodine Grapini. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti izvjestiteljima kao i parlamentarnim odborima. Jasno je da nam treba revizija višegodišnjeg financijskog okvira. Želim skrenuti vašu pozornost na činjenicu da ćemo danas odraditi svoj dio posla ako ovo usvijemo. Međutim, komisija je ta koja ima odgovornost. Vi znate povjerenice s kojim se problemima s kojim smo se problema morali nositi od 2007. do 2013. Veliko je administrativno opterećenje i kasni se sa e, uplatama. Dakle, mislim da je to dobro poznato. Ako se ne pojednostavni postupak sljedeće godine, za dvije godine, ti će se problemi ponovno pojaviti. Investicijski fondovi moraju dati rezultate da se smanje razlike među regijama. Ne mogu, dakle, Mislim da ja dolazim iz zemlje, mislim da svi znamo koje su potrebe za ulaganjima. Mislim da isto tako moramo voditi računa o geografskim kriterijima. Povjerenice, mislim da morate voditi računa o različitim e, kriterijama u odabiru stručnjaka kako bi se novac poreznih obveznika mogao raspodijeliti na način da se smanje razlike stručnjaci bi trebali biti pod kontrolom parlamenta i ja se nadam da ćemo u 2014. do 2020. godine imati bolje rezultate nego ranije. Hvala. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala i svima vama koji ste se javili za riječ i koji ste podržali izrazili nadu pozitivan glas u ovoj vječnici. Dajte, dozvolite mi da vam kažem nekoliko komentara i da odgovorim na pitanja koja su postavljena komisiji. Prvo, učinak na plaćanja. Mi smatramo da će to biti izvedivo na temelju profila plaćanja iz prošlosti ali posebice zbog toga što smo iz krize plaćanja koju smo imali nedavno jako dobro uspjeli surađivati sa zemljama članicama i dogovoriti rasporede plaćanja tako da ćemo moći strukturirati plaćanja na predvidljiviji i organiziraniji način. Postavio je netko pitanje postoji li rizik da zemlje neće moći iskoristiti sredstva pravilo N plus 3 se primjenjuje i to znači da jednom kada se definiraju obveze, postoji vrijeme da se programe koji su odobreni provedu i vrijeme je tri godine više nego što imamo u uh, višegodišnjem financijskom okviru. Tako da moguće je da se programi dakle krenu od ove godine, e, odobrenje će biti sljedeće godine najvjerojatnije i onda se sva sredstva mogu iskoristiti. I moram još jednom naglasiti da smo naučili jako važne lekcije iz e, krize plaćanja. Naučili smo mnogo o tome kako možemo bolje upravljati odnosom između odobrenih sredstava za preuzete obveze i odobrenih sredstava za plaćanja. E, moramo se podsjetiti da nismo više u razdoblju bogatstva, da moramo raditi sa, moramo misliti na štednju i štediti u našim proračunima. E, druga stvar koju želim reći odnosi se na pojednostavljenje. Čula sam vas sve jasno i glasno, sve vas koji ste rekli da, da želite jednostavnija pravila kako bi se programi mogli provoditi e, i naravno s time se u potpunosti slažem. Za komisiju je ovo apsolutni prioritet i pozivam parlament da radite s nama Nekako bismo dodali nova pravila za kontrolu tamo gdje nisu potrebna i tamo gdje ne dodaju e, više vrijednosti, već vas pozivam i e, da radimo sa zemljama članicama, one također ponekad imaju e, dodatne pretjerane zakone jer čak i kad mi imamo nešto jednostavnije onda oni dodaju pravila. Tako da moramo raditi svi zajedno ako želimo dakle to provoditi. Treća stvar, vrijednost za novac. Je li to nešto što treba podržati? Neki su rekli dajmo jednostavno novac natrag e, zemljama članicama, a ja želim govoriti o činjenicama. Iz, dakle, kohezijski novac koristi zemljama koje primaju, ali koristi i cjelokupnom europskom gospodarstvu. Analiza korištenja sredstva iz kohezijskog fonda iz prethodnog rastoblja pokazuje konkretne učinke na stope rasta. Na primjer za Latviju 2,1%, za Litvu 1,8%, za Poljsku 1,7%. To su i nova radna mjesta, ali to je i veća kupovna moć za proizvode i usluge u drugim zemljama. I još jedna činjenica. Postoji jedan interesantan izvještaj, Golden Growth, zlatni rast, koji stoji u kojem stoje da smo izumili najsnažniju, najsnažniji stroj konvergencije u svijetu koji je omogućio zemljama članicama da ubrzaju svoju e, tranziciju iz zemalja srednjeg dohotka u zemlje visokog dohotka i to na najimpresivniji način koji se ikada dogodio. U proteklih deset godina nekih dvjestotinjak zemalja je to učinilo pola ih je članica Europske unije, pola ih je pronašlo naftu ili je koristilo vrlo e, agresivne prakse, ponekad bez pretjerane demokracije. Tako da sada se nalazimo negdje gdje doista možemo rasti, a da ne ugrožavamo demokraciju, ljudska prava i socijalnu uključivost, a i bez da pronađemo naftu. To, to je nešto što bismo vjerojatno voljeli, ali s obzirom na probleme s klimatskim promjenama možda je bolje i da ne. E, zadnji komentar se odnosi na srednjeročnu reviziju. Čula sam vaše poruke, to su stvarno dobre poruke i pažljivo ćemo analizirati e, jesu li prioriteti na odgovarajući način odražili u višegodišnjem financijskom okviru i ako bude potrebno predložit ćemo potrebne prilagodbe. Prioriteti naravno traže, ako prioriteti budu tražili reviziju, onda ćemo pokrenuti reviziju. I želim reći da ćemo u potpunosti iskoristiti novi instrument za fleksibilnost, globalnu maržu za obveze. I naravno razvit ćemo sa parlamentom, sa odborom za proračun, gospodin Artui, vidim da ste tu, tako da stvarno želimo na najbolji mogući način iskoristiti novac e, naših poreznih obveznika za bolje gospodarstvo i za boljitak naših građana. Hvala vam potpredsjednice. Hvala. Ako želite dodati još nekoliko riječi, izvolite. Da, vrlo kratko, gospodine predsjedavajući. Želim još jedan put zahvaliti kolegama koji će podržati naše pozitivno mišljenje. E, nažalost, kolega su izvjestitelj Gospodin Obrih nije mogao biti nazočan. Kao što vidite, velika većina u vijećnici to podržava. Zahvaljujem i povjerenici na datim pojašnjenjima, premda ćemo imati i e, druge važne trenutke vezano uz plaćanja računa. E, htjela bih samo spomenuti da e, dakle kada je riječ o ovoj reviziji višegodišnjeg financijskog okvira, da je bitno da se provede ne samo tehnička nego i politička revizija. Hvala.